Ovime završavamo jednominutne govore. Imam još dva priopćenja od kluba zastupnika ECR. Dobio sam zahtjev da se zastupnika Kamala imenuje e, članom odbora AFET. Drugo, gospodin Georgijus Kadrugalos je postao član Grčke